a glasanje ćemo imati nakon e, sljedećih, e, ove dvije sljedeće teme. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. Riječ je o slučaju optuženog ratnog zločinca Šešelja i dajem riječ Korao Ignaciju na jednu minutu. Hvala vam. Lider Srpski ultranacionalistički lider e, Vojislav Šešelj koji je u postupku pred Haškim sudom i koji je oslobođen e, zbog zdravstvenih razloga vratio se u Beograd gdje su ga dočekali brojni pristaše koji su e, vikali protiv e, vlade. Šešelj je optužen za zločine koji su počinjeni protiv muslimana i Hrvata za vrijeme rata u bivšoj Jugoslaviji. Ključna tema kojom su se pozabavili srpski mediji je funkcija i legitimnost Haškog suda je li to e, sud koji poštuje po načelu pravičnosti i da li Haški sud procesuira isključivo Srbe. E, Šešelj je zapravo vrlo dobro se branio bez ičije pomoći i vodio je, e, davao je izjave kao jedan politički lider. Europska unija ne može zatvoriti oči pred ovakvim ponašanjem optuženog kriminalca. Jer na ovaj način riskiramo

vjerujem kako će srbija na svom putu u europsku uniju ispuniti očekivanja izrečena u ovoj rezoluciji europskog parlamenta. hvala. Sada gospodin Weidenholzer ima riječ na jednu minutu. Mikrofon molim. Hvala vam predsjedniče povijest visi kao mračna sjena nad, zemljama bivše Jugoslavije. Zločini moraju biti e, istraženi i zločinci moraju biti kažnjeni i zato imamo i sudove. A postupak dosizanja pravde traži vremena, a ponekad i jako puno vremena kao što je slučaj e, Vojislava Šešelja. sud ga je privremeno pustio iz zatvora na temelju humanitarnih razloga ovo naravno ne znači da je to kraj procesa no sjena prošlosti i dalje visi nad regijom jedini način

Povijesni vođa ekstremne desnice u Srbiji smatra se nasljednikom Četnika koji su surađivali sa nacistima u drugom svjetskom ratu. On se pojavio pred sudom u Hagu, međutim osuđen je e, još uvijek nije osuđen za glavne optužbe. E, oslobođen je zbog zdravstvenih razloga i već je ponovno počeo sa ratno-hušačkom retorikom. Njegove žrtve imaju pravo na pravdu ovaj krvnik mora biti osuđen. To je najbolji način da ga se spriječe da šteti pomirbi e, kojoj je toliko potrebna. Međutim, ova rezolucija koju traže pučani e, mogla bi mu ići u prilog. Već se instrumentalizira i zapravo radi mu se na neki način publicitet. I mislim da bi to moglo biti neučinkovito i kontraproduktivno i zato pozivam još jedanput da bolje biramo hitne rezolucije kako bi mogli uistinu koristiti obrani ljudskih prava svugdje u svijetu.

Hvala. Uh, Hvala vam, a sada gospodin Edward Kukan ima riječ na jednu minutu. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ja u potpunosti razumijem razočaranje uh, huškačkom retorikom uh, u području zapadnog Balfama. I zato ću se uvijek boriti za politike mira i pomirbe. Šešeljevi javni istupi idu upravo, e, suprotno od ovih načela no naš odgovor ne bi smio stvoriti još više napetosti a posebice ne time što ćemo ovom optuženiku za e, ratne zločine dati više pozornosti nego što zaslužuje mislim da je doista nesretno da je da su šešeljeve izjave dobile toliki nepotrebni publicitet i pozornost od medija i od nekih političara ja se doista nadam da se to neće koristiti kao instrument za stvaranje novih političkih tenzija u regiji osim toga uvjeren sam da ova rezolucija nije dobar instrument za davanje instrukcija međunarodnom e, sudu u Hagu. riječ je o međunarodnom sudu kojeg su oformili ujedinjeni narodi koji ima jasan mandat i zbog toga e, neću podržati ovu rezoluciju hvala vam a sada riječ dajem gospodinu piculi na jednu minutu situacija se događa imamo izvanrednu rezoluciju to je indikator da se neko redovno stanje možda

Potpuno se slažem sa stavom koji je iznesen u ovoj rezoluciji. Ime Šešelja je simbol ratnih zločina, simbol razaranja, simbol rata u zemljama bivše Jugoslavije koje je bjesnio više od deset godina. On je simbol rata koji je uništio živote na stotine obitelji koje je uništio domove, uništio infrastrukturu i odnose među zemljama na Balkanu. Šešeljeva destruktivna politika je rezultirala time što su na milijuni ljudi raseljeni i još dan danas se nisu vratili u svoje domove. Ta se politika nastavlja. Prisjećamo se što je Šešelj činio u 90 a pritom ne smijemo sjediti prekriženih ruku, već e, zauzeti jasan stav da je zločincima mjesto u zločinu, e, u zatvoru. Hvala vam, a sada riječ ima Ivo Weigl na jednu minutu. Mikrofon. Šešelj je na... Na prostorima bivše Jugoslavije Šešelj Šešelj je metafora za zločin u prostoru, na prostoru bivše Jugoslavije, metafora zločina koji su se vodili, koji su se dogodili na prostoru. I bez sumnje je e, ostavio svoj najveći trag u hororu Vukovara. Šešelj je osoba koja će u povijesti biti zapamćena kao jedan od najvažnijih zločinaca u povijesti. E, I Šešelju ne treba davati mjesto na međunarodnoj sceni. Njegovi se istupi ne, trebaju ovoliko prenositi. Njegove su ideje i zastarjele i e, nastrane. Smatram da ne trebamo kritizirati sud sudu Hagu zbog svojih odluka, čak i ako ova odluka nije bila možda najmudrija. I što se tiče srpskih vlasti, smatram da su se srpske vlasti ogradile od šešeljevih ispada i trebaju nastaviti na tom putu. Trebaju iskoristiti e, sustave koje jedna država ima na raspolaganju. Hvala, a sada gospodin Šoltes na jednu minutu. Hvala vam. Ja sam potpisao ovu rezoluciju o Šešelju. Zašto? Ne zato što ga ja želim, ne zato što mu ja želim suditi zbog zločina protiv čovječnosti, to će učiniti sud u Hagu i trebao bi to učiniti što prije. No upravo zato neću o tome razgovarati. Nisam eh, napisao, nisam potpisao rezoluciju kako bih podijelio lekciju Srbiji i njezinim liderima vidjeli smo da je se situacija u Srbiji znatno promijenila unazad e, osam godina od je Šešelj završio u zatvoru. No istina je da e, još uvijek nije došlo do presude. I to naravno ne daje Šešelju pravo da koristi ovakav govor mržnje, hučkačku i da, retoriku i da stvara dodatne tenzije takav diskurs treba osuditi i trebamo ga osuditi i mi u europskom parlamentu u parlamentu u kojem će nam se jednoga dana pridružiti i kolege iz srbije i ja bih htio podržati one koji se u srbiji bore za to da srbija bude tolerantna zemlja moderna zemlja i demokratska zemlja hvala vam a sada gospodine petidios Uskoro ćemo morati glasati o sudbini doktora Šešelja, osobe koja je 12 godina provela u zatvoru kao politički zatvorenik. Ne zbog toga što je učinio, nego zbog toga što je rekao, zbog svojih stavova. Kolege, možete li zamisliti da vaš vođa vaše stranke, da ga stave u zatvor, a bez da je počinio zločin? Vi biste rekli da je demokracija, no za nas, grčke nacionaliste, to je stvarnost, to se upravo dogodilo. Već 14 mjeseci naš e, vođa, šest e, naših zastupnika i dužnosnika stranke su u zatvoru ne zato što su učinili nešto zlo, nego samo zato što njihovi politički protivnici više nemaju argumenata. Dakle, to je arbitrarna pravda i e, političari je kroje. U demokraciji kad se to dogodi, onda može doći do kršenja ljudskih prava koja su još gore od onih koje, e, na koje najlazite u autoritarnim režimima i totalitarizmu. Gospodin Mekalister, jedna minuta. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, glavna poruka ove rezolucije je da se osudi taj grozni govor mržnje i ratna retorika šešelja to poticanje na mržnju i teritorijalne pretenzije nemaju mjesta u Europi 21. stoljeća. Danas podržavamo sve vlasti u Srbiji, vladu i opoziciju, političke stranke, nevladine organizacije i sve građane da se bore protiv govora mržnje. Ja želim naglasiti da Europski parlament podržava Srbiju na njezinom putu ka Europi. Srbija je proglasila da je njezin ključni strateški cilj pristup Europskoj uniji. Svi možemo pozdraviti napredak koji je ta zemlja postigla na, na tom putu. Srbija definitivno pripada europskoj obitelji i ima mogućnosti i sposobnosti da to sve ispuni i da u bliskoj budućnosti se približi Europskoj uniji. Moramo podržati naše partnere u tom nastojanju. To bi također trebala biti poruka naše rasprave danas. Hvala. Sada želim najaviti kolegama da nemamo vremena, tako da ne možemo prihvatiti plave kartone. Lijepo vas molim za razumijevanje. Zahvaljujem svima i sada dajem riječ gospodinom Uježdovskom na jednu minutu. E, Hvala gospodine predsjedatelju. Naravno jasno je koji su zločini počinjeni i potrebno je da dođe do pravde. To je apel sudu u Hagu kako bi se konačno donijele presude za te ratne zločine. U ovoj rezoluciji stoji da je riječ o govoru mržnje. Međutim, kako bi se izrekla pravda, moramo se prisjetiti svih zločina, uključujući i one koji su se dogodili za vrijeme komunizma, a nitko za njih nije osuđen, to se odnosi na središnju Europu i Poljsku. I konačna

u sarajevu je nešto što je pokazatelj dobrih namjera u ovom trenutku od strane srbije. Hvala, gospodin predana jednu minutu. Želim osuditi i to snažno Šešeljeve postupke Šešelj je osuđen zbog strašnih ratnih zločina na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine tijekom bivšeg rata u bivšoj Jugoslaviji. Zgraža nas njegov govor mržnje i također činjenica da je on primljen kao junak u Srbiji nakon što je pušten iz pritvora iz humanitarnih razloga. Također sam u Bosni i Hercegovini sam svjedočio reakcijama jer su Šešeljeve izjave još otvorili stare rane. Osim toga njegove izjave još ugrožavaju prilike za mirenje na Zapadnom Balkanu, a Haški tribunal e, je sada u opasnosti da se posumnja u njegovu vjerodostojnost. Također želim pozvati srpsku političku klasu da odbaci Šešeljeve izjave. Hvala. Sada imamo postupak spontanog javljanja za riječ. Mnogi su se javili za riječ. No, već smo raspravili o toj temi i trebamo započeti sa glasovanjem točno u 12 sati u podne zbog onih koji odlaze iz Strasbura. Molit ću vas za razumijevanje i za to što ću dati riječ samo jednoj osobi koja se još nije javila za riječ i koja se neće javljati za riječ u budućnosti. Dakle, neki su se već javili za riječ u ovoj raspravi. Dakle, daću riječ samo jednoj osobi u ovome postupku. Gospodine Kan, imate riječ na jednu minutu. Hm? Eh, domnul Can a ieșit din... Eh, Hvala vam. gospodin K nije više ovdje, on je napustio dvoranu i stoga ću predati riječ gospodinu povjereniku, gospodinu Silenidesu, izvolite. Chair, honorable members, dear... Predsjedavajući. Um, poštovani kolege, poštovani zastupnici, eh, u ime visoke predstavnice Federike Mogherini, Primio sam na znanje da je niž postovanih zastupnika pozvao na hitnu raspravu o odluci Međunarodnog haškog suda za bivšu Jugoslaviju što se tiče pitanja Vojislava Šešelja i primam na znanje važnu rezoluciju koju je danas usvojio Europski parlament. Kao što znate, sud je donio odluku koju je donio na temelju zdravstvenih okolnosti i nemamo e, nikakve daljne stavove o toj odluci Haškog suda. Sud je neovisan međunarodni sud koji je formirao UN i koji je odgovoran za odličivanje pojedinačne odgovornosti za ratne zločine na teritoriju bivše Jugoslavije. Europska unija poštuje odluku suda i što se tiče Šešelja, njegove izjave pripadaju jednom razdoblju koje je davno završeno znamo da slučaj protiv njega još uvijek traje i da će on morati vratiti se na sud kada sud to zatraži. Što je vrlo važno. Što se tiče Srbije, pozdravljamo posvećenost ove zemlje u njenim aktivnostima usmjerenim ka europskoj budućnosti i regionalnoj suradnji, a suradnja sa sudom je u ovom element u ovom kontekstu vrlo važan element. Hvala vam. Zahvaljujem. E, dobio sam sedam prijedloga za rezoluciju. Ovime se rasprava završava i glasat će se nakon e, što završimo sa debatama. prelazimo na pitanje Iraka, e, kidnapiranje i zlostavljanje žena. Molim vas imajte na umu da ćemo morati biti